afternoon, colleagues. Dobar dan kolege. The sitting is now resumed. Nastavljamo sada sa sjednicom, prelazimo na glasovanje. Imamo čitav niz glasovanja, pa vas toga molim za vašu suradnju kako bi sve išlo glatko. Prvo izvješće je izvješće Jasenko Selimovića. Imamo jedan amandman poimeničnim glasovanjem o kojem ćemo sada glasovati. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Odbija se. Dakle, sada usvajamo ovaj akt u skladu sa sporazumom između Europskog parlamenta i vijeća. Prelazimo na izvješće Tarabela. Amandman broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prijedlog komisije. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zakonodavna rezolucija imeničnim glasanjem. Otvornom glasanjem. li svi Jesu li svi glasali? Glasanje je sad zatvoreno. Usvaja se. Prelazimo onda sada na izvješće Fleckenstein. Amandman 148. Pojmeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Odbija se. Prelazimo na čitav niz amandmana od 1 do 1.35 imate popis na vašem glasačkom popisu. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo to, molim vas. Dakle, otvaram glasovanje, elektronička provjera. Glasanje je završeno. Usvaja se s velikom većinom, ispričavam se kolege. 41, amandman, 41, pomeničnim glasanjem, otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. 98. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 99. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 1.4.6. Pojmeničnim glasanjem otvaram glasanje. Glasanje je sad završeno. Odbija se. Amandman 1.3.9. Pojmeničnim glasanjem otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman odbora, 44. amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 140D, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 141D, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 150. amandman, pojmeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Odbija se. Amandman 137 poimeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Odbija se. Amandman 142 poimeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Mm, glasanje je sad završeno. Odbija se. 48. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 154, pomeničnim glasanjem, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 151, pomeničnim glasanjem, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 152 poimeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 143, 147 poimeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Glasanje je sad završeno. Odbija se. 94. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 97. amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. Amandman 153 se ne razmatra. Amandman 101. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 144. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 155D. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Amandmani 110 te 112 do 114 amandmana. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Amandman 111. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Usvaja se. Amandman 145 se ne razmatra. Prelazimo na 156. amandman premjeničnim glasovanjem. Otvaram glasanje. Glasanje je zatvoreno. Odbija se 136. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 138. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Pojmeničnim glasanjem 1.4.9. Otvaram glasanje. Glasanje je sad završeno. Odbija se. Prelazimo na prijedlog komisije poimeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Glasanje je sad završeno. Usvaja se. I sada dajem riječ našem izvjestitelju, gospodinu Fleckensteinu. Izvolite. But uh, predsjednice, prema članku 61. stavku 2. našeg poslovnika predlažem da odložimo završno glasanje i umjesto toga da na temelju mandata u kojem smo se upravo sada suglasili započnemo s mjesta sa interinstitucionalnim pregovorima. Hvala vam lijepa. Zahtjev izvjestitelja sada možemo izglasati. pojedinačnim glasanjem otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. Stoga vraćamo ovaj dosjed u odbor kako bi se započelo sa interinstitucionalnim pregovorom. Hvala vam kolege, prelazimo na izveće kvalitijeri. Započnemo sa blokom broj 1, amandmanom broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Prelazimo na prijedlog komisije. Tko je za? Budući da blok broj 2 se ne razmatra. Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. I zatim zakonodavna rezolucija pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je završeno. Usvaja se. Hvala vam. Prelazimo sada na izvješće Javor. Prelazimo sa amandmanom broj 1. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbija se. Amandman broj 2, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. Amandman broj 3, tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. Stavak 26 u dva dijela poimeničnim glasanjem. Prvi dio, otvaram glasanje. I glasanje je sad završeno. Usvaja se drugi dio poimeničnim glasanjem. Otvaram glasanje.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 I glasanje je sad završeno. Usvaja se drugi dio premenišem glasanjem, otvaram glasanje. Glasanje je sad završeno. Usvaja se treći dio premenišem glasanjem, glasanje je otvoreno. And the Glasanje je završeno. Usvaja se 4D, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Peti amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 48. stavak u dva dijela. Pojmeničnim glasanjem. Prvi dio, otvaram glasanje. Glasanje je sad završeno. Usvaja se drugi dio pojmeničnim glasanjem, otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. Deseti amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Bilo je jasno, ali evo, kako bismo svima udovoljili, povjerit ćemo. Otvaram glasanje. Glasanje je sad završeno. Ispričavam se. Evo, bila sam u krivu. Odbija se. A što sam rekla? A da, rekla sam već to. Dva put sam se ispravila. Hvala vam. Šest D poimeničnim glasanjem. Otvajam glasanje. And the vote Glasanje je sad završeno. And that is rejected. Seven... Odbija se. 7D pojmeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Glasanje je sad završeno. Odbija se. 11. amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Elektronička provjera. Glasanje je završeno. Usvaja se. 12. amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 8. amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 13. amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 14. amandman tko je za? Ispričavam se, tražite provjeru. 13. amandman. Otvaramo glasanje za provjeru 13. amandmana. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na 14. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 9. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 76. stavak po glasanjem. Otvaram glasanje. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Rezolucija po glasanjem. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se.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 Glasanje je završeno. Usvaja se drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se osmi stavak. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Suzdržani. Usvaja se. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Sada možemo zatvoriti glasanje. Odbija se. Amandman broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se.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 Usvaja se. Treći dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 11. stavak pomeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Otvaram glasanje. Usvaja se. 12. stavak tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. 13. stavak prvi dio tko za, tko protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani. Provjerit ću drugi dio. Otvaram glasanje za provjeru. Sad otvaram glasanje. Usvaja se 14. stavak prvi dio tko je za protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio, pojmeničnim glasanjem, otvaram glasanje. Zatvaram sad glasanje. Usvaja se treći dio tko je za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo treći dio. Nije, nije, nisam potpuno sigurna. Otvaram glasanje.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 Usvaja se 21. stavak pojedinačnim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 23. stavak pojedinačnim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 24. stavak. Tko je za?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 29. stavak, prvi dio pomeničnim glasanjem, otvaram glasanje. Otvaram sad glasanje. Usvaja se drugi dio glasanjem, otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se 32. stavak pomeničnim glasanjem, otvaram glasanje.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 Usvaja se. četvrti stavak. Tko je za prvi dio? Protiv? Suzdržani? Usvaja se drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Number 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjera trećeg amandmana. Otvaramo glasanje za elektroničku provjeru. Molim vas da dižete ruke jasnije. Sada zatvaramo glasanje o provjeri o trećem amandmanu. Usvaja se, dragi kolege. Prelazimo na 36. stavak, pojmeničnim glasanjem, otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. Citat broj 9. Tko je za? Protiv suzdržani, usvaja se. Amandman prvi, tko je za? Protiv, suzdržani, provjerimo prvi amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Uvodna izjava A pojmeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. B. Pojmeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. Uvodna izjava C. Pojmeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se uvodna izjava E u dva dijela prvi dio pojmeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Otvaram glasanje. Usvaja se drugi dio pomeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Uvodna izjava F pomeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. Uvodna izjava H. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Uvodna izjava L. Prvi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se drugi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerit ću drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Uvodna izjava P, prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodna izjava Q, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodna izjava T, tko je za prvi dio? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Uvodna izjava duplove. Pomenično glasanje. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se uvodna izjava X. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Uvodna izjava Z, tko je za prvi dio, tko je protiv. Suzdržani usvaja se drugi dio, tko je za, protiv. Suzdržani usvaja se. Glasujemo o rezoluciji u cijelosti, pa glasanjem otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. move to the report. Prelazimo na izvješće Honeyball. Amandman treći, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje amandman tri Zatvaram. Odbija se. Stavak prvi, prvi dio tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Drugi dio poimenično otvoram glasovanje. Zatvoram. Adopted. Third part by Usvaja se. Treći dio poimenično otvorom glasovanje. And the vote is closed. Zatvoram. Usvaja se. Drugi stavak, prvi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći dio pojmenično, otvoram glasovanje. Zatvoram. And that is adopted. Usvaja se. Stavak peti pojmenično, otvoram glasovanje. Zatvoram. And that is adopted. Usvaja se šest. stavak, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. sa sedmi, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio pomenično, otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Stavak osmi za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Deseti stavak pojmenično. otvoran glasovanje. zatvoren, Usvaja se. Stavak 11. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Stavak 12. u pet dijelova. Prvi dio za. Protiv suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Treći dio poimenično otvoran glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Četvrti dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Peti dio poimenično otvoran glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 13. stavak, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15. stavak za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, provjera, otvoren glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 17. stavak za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 18. prvi dio. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Odbija se, ali nije jasno. Otvaram glasovanje. I'm closing that vote, please. Zatvaram. Usvaja se. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sad 19. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 20. za, protiv, suzdržani,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 32 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Stav 33. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Drugi dio poimenično. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Stav 34. za. Protiv. Suzdržani Usvaja se. Stav 36. Dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Treći dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Stav 37. Poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. 38. stavak za. Protiv. Usvaja se stavak 39. U dva dijela prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se drugi. Poimenično. Zatvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 40 u dva dijela prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 u dva dijela prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi poimenično, otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 48. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Stavak 51. dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Stavak 54. Prvi dio poimenično. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se drugi dio pojmenično traglasanje. Zatvaram. Usvaja se 56. stavak za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, stavak 57. prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Za 58. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 59. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 60. poimenično otvoram glasovanjem, Zatvaram. Usvaja se. 61. stavak, svi poimenično, prvi dio otvoram glasovanjem, zatvoram. Usvaja se drugi. Poimenično otvoreno glasovanje. Zatvaram. Usvaja se treći dio. Poimenično otvoreno glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Sam 62. za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 suzdržani i usvaja se. Uvodna izjava B za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava duplo B za, protiv, suzdržani, usvaja se. I prelazimo na i rezoluciju cijelosti, to otvoren glasovanje. The vote is now closed. Zatvaram. Usvaja se. Thank you, colleagues. Hvala. Take a break. Sada ćemo imati kratku stanku prije obrazloženja glasovanja. Dobar tek. Počet ćemo s obrazloženjima glasovanja za jednu minutu, tako da molim sve koji neće sudjelovati u obrazloženjima da napuste dvoranu. Hvala.